to je izjava komisije. Nedavna otkrića u vezi sa masovnim špioniranjem građana, političara i poduzeća u Europskoj uniji od, dakle, nad građanima, tvrtkama i dajem e, riječ povjerenici Jurovi. Izvolite. Uh, Dame i gospodo, ja pozdravljam priliku da vam govorim o ovome danas. Posebice kad je riječ o američkim i njemačkim e, obavještajnim službama. Moram vam reći da mnogi detalji još uvijek moraju biti podvrđeni prema medijima, još su uvijek e, mnoge činjenice nisu jasne, a to je na primjer do koje mjere je BND, njemačka tajna služba, bila e, uključena, je li to bilo namjerno ili ne, u špioniranju Agencije za nacionalnu sigurnost e, NSA te e, tvrtke u e, Europi. Cilj ovih agencija jest osigurati nacionalnu sigurnost i u tom se području ne mogu provoditi e, europska pravila, uključujući povolju o temeljnim pravima Europske unije, budući da se ta povolja e, primjenjuje samo na zemlje članice. Nakon što sam to rekla, koncept nacionalne sigurnosti mora biti vrlo strogo tumačen kada se koristi od strane zemlje članice i kada e, traži neprimjenjivost e, europskog prava. Sudska praksa Europskog suda također pojašnjava da u takvom slučaju zemlja članica mora dobro obrazložiti takav zahtjev. Nije dovoljno e, samo se pozvati na to pravo. Bilo kakav problem u suradnji između tajnih službi zemalja članica ili između zemlje članice i obavještajne službe treće zemlje se mora najprije rješavati u zemljama članicama. To se mora učiniti u skladu sa e, relevantnim nacionalnim zakonodavstvom te u okviru pravila Europske e, konvencije o e, temeljnim pravima i slobodama. Hvala. Hvala vam povjerenice, a sada dajem riječ na dvije minute gospodinu Vosu. Vielen Hvala lijepo. špigli je ovog tjedna objavio da je NSA radio uz znanje BND-a i špionirao poduzeća i druge institucije u zapadnoj Europi. Gotov citat. Dakle, to je jedna novinska vijest, jedna tvrdnja, ništa više, ništa manje. A činjenica o tome do sad još nemamo. Prema tome, o čemu mi ovdje zapravo razgovaramo? da obavještajne službe rade ono što već rade, da neke evropska služba posebno u tome postala potporu jednom prijateljskoj drugoj službi, možda izvan Europe, pa dobro svakom slučaju dobro je da se mi ovdje uvijek pozicioniramo i jasno izjasnimo protiv masovnog špioniranja građana, političara ili poduzeća i da to ne želimo prihvatiti, jer to i nije prihvatljivo. Međutim, to smo mi već sve odavno utvrdili. Stoga mi se trenutak u kojem se ova rasprava vodi ne čini pravilnim, ne čini dobrim, mislim da je preuranjeno. Isto tako mislim da je krivo ono što je povjerenica upravo e, rekla, da, da to zapravo u redu, jer mi nismo na to nadležno mjesto. Mi ne trebamo sad evropskoj javnosti glumiti da mi ovdje u Europskom parlamentu možemo nešto izmijeniti u Europskoj obavještajnom službama jer, ili nešto tu nametnut novo. Mi znamo da postoje nadležnosti nacionalne za sve moguće nacionalne obavještajne službe i znamo da zapravo nemamo nikakvih fundiranih i dokazanih spoznaja, nego govorimo ovdje u raspravi samo o nekakvim sumnjama ili pretpostavkama jer nemamo dokaze. Nemamo isto tako nikakvih ni indicija da se vodila jedna ukupna sveevropska nadzor ili špioniranje. Uglavnom je riječ bila o špioniranju podataka ili istraživanju podataka vezanih za sukobe u kriznim područjima. Stoga e, generalno trebamo razgovarati o poboljšanju kontrola obavještajnih službi, ali možda ne sad, možda je to prerano. Hvala. Hvala, sada na dvije minute riječ ima e, gospođa Hvala lijepo, još jedna mala napomena. Gospodine Fos, nisu sabol novinska izvješća nego su članovi u odboru za obavještajne službe u njemačkom parlamentu su potvrdili da je bilo različitih krivih postupaka. Međutim, da se vratimo povodu. Nakon što je Snowden napravio svoje skandalozna otkrića, onda je nastala velika, velika pomutnja u svijetu, međutim to nije ostavilo bitnog traga, jer svi rade svoj posao kao i do tada. I prema tome, ovaj parlament, mi znamo, je ne samo kritizirao SAD, nego je tražio od zemalja članica da obustavi jedno masovno e, pripremanje i masovnu pohranu podataka i već onda smo primjerice britanske, ali i njemačke obavještajne službe imenovali, jer je tamo bilo različitih sumnji da ne ide sve po redu. Naravno, još nemamo sve činjenice na stolu, nemamo sve dokaze, ali svejedno je, kao što su članovi odbora već i rekli, to je jedno vrlo teški postupak i težak događaj. Bez znanja ureda kancelarke i bez znanja nadležnih odbora i čitavog parlamenta davati dalje informacije informacije iz svoje službe, u, makar prijateljsku službu, krivo postupa i ide preko svojih nadležnosti. I znamo da onda je očito u tom slučaju i zakazala parlamentarna kontrola djelatnosti te obavještajne službe. Jedina reakcija koja nam preostaje je da sve istražimo i to da to učini njemački odbor za istragu afere oko NSA kao i ured kancelarke koji je to tražio i rekao da će ovdje dati svu moguću potporu i osigurati da ta istraga se ta istraga što je moguće brže odvija. Posebno za važnu ulogu pritom igraju već mnogo razmatrani selektori. Nakon što je naša tajna služba odabrala, izabrala podatke i informacije koje NSA trebao te podatke za razne svrhe. Međutim, to i pokazuje, a time dolazim do kraja, da se Europski parlament mora i dalje baviti baviti tom temu. a isto tako to pokazuje da je novo zakonodavstvo u Francuskoj koje doista čini se e, da za, već poprima razmjere jednog francuskog zakona o domovinskoj sigurnosti Patriot Acta, da i to zakazuje. Hvala na minutu sada, gospodin Krasnodopski. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. myślę, że e, tutaj kolega z Europejskiej... Hvala lijepo, predsjedateljice. Mislim da je govornica pokušala na neki poseban način i oslikati ovu raspravu. Ovo nije francusko-njemačka rasprava. Ne radi se samo o prijenosu informacija putem BND-a koje se odnose na europske političare i na europske građane. Gospođa povjerenica je uostalom i precizirala da se radi o zapadnoj Europi. Ja naime mislim da se radi o čitavoj Europi i da se ne radi samo o suradnji sa NSA-om. U mnogim ovim člancima u novinama odnosno mnogi članci naglašavaju problem e, koji je doista svojstven službi BND-a. E, radi se o širokom prikupljanju informacija o političarima, o građanima bez demokratske kontrole. Dakle, to je jedna njemačka rasprava. A kao... Hvala lijepo. Isteklo vam je vrijeme. Sada dajem riječ na dvije minute gospođi Intveld. Hvala vam. Koliko smo već puta ovdje raspravljali o ilegalnom špioniranju naših građana, špioniranju e, novinara, političara, uhićenjima zviždača. Možemo li sve to ponoviti NSA, Belgakom, Džbalto? Gospodine Voss, da ne govorimo o američkoj tajnoj službi, već kineskoj tajnoj službi, biste li onda rekli pa dobro. To rade tajne službe. To je njihov posao da špioniraju ljude. Riješite to sami sa sobom. Moramo e, uspostaviti pravila na ovom kontinentu, zato što će pravila zaštititi naše građane. Jer tko će zaštititi naše građane i njihovu privatnost? Naravno, pučanima to nije bitno. Niti zaštita podataka, niti vladavina prava, niti međunarodno pravo i građani ne mogu očekivati nikakvu zaštitu od vas. Ja shvaćam da Europska komisija govori da je to nadležnost zemalja članica i ne možemo tu puno učiniti. Znam da vijeća nema zato što ako postoji institucija htjela sam iskoristiti jedan neparlamentarni pojam ali dakle ako postoji institucija koju nije briga za prava građana to je vijeće. No netko se mora pobrinuti za to i ja odbijam prihvatiti da je sve ovo uh, legalno i prihvatljivo. Kada ćemo napokon dobiti odgovore? Jer ako si to rade prijateljske nacije, ja se onda pitam što, ćemo, će nam neprijatelji učiniti. Gospodine Vos, nemamo nikakvog dokaza. Naravno da nemamo uh, dokaza, imamo tajne službe s razlogom. One čine stvari koje su tajne. Zato i moramo imati nadzor, gospodine Vos, koji ne slušate. Treba nam nadzor i to hitno. Moramo imati europska pravila koja će se primjenjivati na prekogranične aktivnosti tajnih službi. Zato što se moramo dići i zaštititi prava naših građana. Hvala vam. Thank you for and a... Hvala vam. Jednu i pol minutu ima gospođa Ernst. Hvala lijepa Ono što smo oduvijek slutili, sad se samo otkrilo. Naime, da sve tajne čak i dragi BND dijeli sa NSM po načelu dobri prijatelji sve dijele, pa to je poanta. I to protiv svakog zakona, čak i uz znanje kancelarskog ureda kancelarke. Znači i vlada je pokrivala tu situaciju i zapravo skrivala pogled da se špioniraju građani, da se špioniraju poduzeća. A šta je uopće, ali šta je recimo privredna špionaža? Pa to je zabranjeno prema europskom pravu, nemojmo zaboraviti. Dakle, redovno sada govorimo o selektorima Amerikanaca, Govorimo o tome kakve su mali i veliki djelići tog nepoznatog pazla, kako oni razmjenjuju informacije, ali međutim nama su ti te fakti već odavno poznate. I dok smo mi žustro raspravljali o aferi NSA, tajne službe su negdje sjedili za ugla i lijepo nam se smijali, radili svoj posao zajednički dalje. I to nije samo jedan izolirani slučaj, nije to samo jedan skandal NSA. To je sustav nadzora građana, poduzeća, mimo svih, protiv svih zakona. U nekim zemljama se to čak zove vele izdajom to vam je račun za ono što nemamo adekvatni nadzor tajnih službi, jer onda oni mogu raditi što hoće, a vlade skrivaju te skandale. Stoga vas pitam kako dugo to želimo još podnositi, kako dugo mislite da ćemo s te prevare nastaviti, kako dugo to još moramo trpiti da nam to vriječe priređuje. Mislim da je došlo vrijeme da s tim završimo. Hvala vam. Sljedeći je na minutu i pol gospodin Albrecht. Hvala vam gospođo predsjedavajuća, dragi kolege, uvažena povjerenice. Ako su ovi navodi iz medija doista istiniti, onda je ovo nova dimenzija ovog skandala s nadzorom i jasno pokazuje da ovdje nije riječ samo o Amerikancima i NSE-u, već i o našim tajnim službama koje ne e, poštuju naše standarde, naše vrijednosti i naša temeljna prava. I zato moram reći, draga povjerenice Jurova, da je stvarno došao trenutak da doista nešto učinimo oko tih istraga. Ako pojam nacionalne sigurnosti u ugovoru u Europskoj uniji prijeđu zemlje članice, zato što to očito je da se to dogodilo. Dakle, u trenutku otkrića Snovdena, Angela Merkel je rekla da e, špioniranje prijatelja je nešto što si ne možemo dozvoliti. Da, onda možemo reći da e, zemlje članice Europske unije nisu prijateljice prijateljske zemlje Njemačkoj. Ili možemo reći da nije zapravo mislila to što je rekla. I ja zapravo mislim da je to e, problem svih šefova zemalja. Komisija i parlament moraju zatražiti jasno od zemalja članica da jasno definiraju kako provode nacionalnu sigurnost i to pod uvjetom da se ne špionira u Europskoj uniji. Imamo i e, sporazume i ugovore u Europskoj uniji i moramo poštovati ono što tamo piše. Hvala vam. Hvala vam. E, na jednu minutu ima riječ gospodin Lebreton. Hvala lijepo predsjedateljice. Od 2001. godine tajne obavještene njemačke službe špionirale su evropske osobe i poduzeća, osobito francuske, za SAD. Ta informacija e, koju je otkrio Der Spiegel potvrđena je od strane gospođe Merkel. Kancelarka se pokušava riješiti svoje odgovornosti optužujući obavještene službe, citiram, e, da su imali tehničke poteškoće i organizacijske poteškoće. Ovo je vrlo ozbiljan slučaj zato što pokazuje da je Njemačka izdala Francusko i svoje europske partnere za SAD i pokušavaju dokazati e, da zapravo Njemačka pokušava instrumentalizirati Europsku uniju kako bi je stavila u službu američkih interesa. Iz toga treba izvući posljedice i treba dovesti u pitanje e, projekta transatlantskog, to je nacrt transatlantskog ugovora, odnosno TTIP. Hvala vam. Sljedeći je na minutu i pol gospodin Zver. O domnevnem vohunjenju ameriške NSA v Evropi smo raspravljali že neštetokrat in na to temu tudi že skandal sa špioniranjem povezan sa Agencijom za nacionalnu sigurnost. O tome smo e, govorili u prošlosti. Mislim da ponovna rasprava nije opet potrebna. Moramo razgovarati o kibernetičkoj e, sigurnosti. Oni koji o tome žele govoriti su rekli da je došlo do suradnje između njemačke obavještajne službe i američke obavještajne službe. Naravno da e, je to tajna suradnja. Riječ je, govorimo o tajnim e, agencijama. E, moramo imati određene mjere kontrole kad je ovdje riječ o našoj sigurnosti. A zaštita podataka je jedno od e, glavnih prava koje imamo kao pojedinci i nešto moramo učiniti po tom pitanju. Stoga smatram da moramo e, usvojiti uredbu o zaštiti podataka koja će napokon uskladiti 28 e, različitih standarda koji se trenutačno primjenjuju. I svi će morati poštovati te standarde i u Europskoj uniji i u inozemstvu. Osim toga moramo e, razgovarati o sporazumu o zaštiti podataka kad je riječ o borbi protiv e, kriminala. Smatram da ni jedna zemlja, niti Europska unija, ne smiju e, kršiti ljudska prava i temeljne vrijednosti budući da su ona bitna. Mislim da e, veliki brat nisu ni Njemci ni Amerikanci. Hvala vam. A sljedeći je na dvije minute gospodin Moraes. Zašto o ovom razgovaramo danas? Netko je postavio to pitanje. Pa budimo jasni. Nakon teške istrange oko NSA Čak i Sjedinjene američke države su krenule na put međunarodnih e, pravila oko špijunaže i pokušaja zaštite građana od špioniranja i nadzora što je potpuno nepotrebno to ugrožava naše sigurnosne potrebe zaštititi našu sigurnost je potrebno, ali kad govorimo o tvrtkama u zapadnoj Europi i mogućim kršenjima njemačkog i europskog prava, o čemu onda ovdje govorimo? Govorimo o onome što su Washington Post i Der Spiegel rekli da je vrlo ozbiljno. Govorimo o dvije zemlje članice, o Njemačkoj i u Francuskoj, i morao sam se baviti i svojom državom kad je bio kad se govorilo o istrazi oko NSA. Mi kao parlament moramo e, učiniti sve što je moguće kako bismo izbjegli kršenja zaštite podataka. Ovdje e, razgovaramo o navodima, da, to jesu navodi. Ali Washington Post i Der Spiegel su to objavili. Moramo osigurati da imamo postupke nadzora. Mi nemamo nadležnosti u ovom području, ali kao što je rečeno u istrazi oko NSA, moramo zatražiti od zemalja članica da riješe dakle, te probleme. I to na sve danas, sve ovo što se danas podsjeća, sve ono što se danas događa podsjeća nas da te stvari još uvijek nisu riješene. neki pojedini e, zastupnici u parlamentu su pokušavali e, riješiti ovaj problem i zastupnici u europskom parlamentu to također imaju pravu kada se krše e, temeljne vrijednosti europskog prava hvala vam sada na dvije minute riječ ima gospodin Weidenholter. Hvala lijepa. Bojim se da ovo nije zadnji put da se ovdje moramo baviti takvim stvarima i unositi svjetlo u mrak. Obavještajne službe operiraju u mraku a mrak mnogim ljudima zapravo uljeva strah u kosti. Mi koji se borimo za Europu slobode i prava i koju moramo jamčiti našim građanima mi znamo da je upravo snaga pravne države leži u tome da se jasno definiraju ovlasti policije i tajnih službe. Svaka intervencija u temeljna prava, svako ograničenje temeljne prava ne smije biti prekomjerno i mora biti adekvatno i dobro obrazloženo i mora biti sistematično. Prema tome što nam treba? Treba nam parlamentarni nadzor. zato je jako dobro ovo što ovdje radimo. Trebamo intenzivne istrage u cijeloj Europi u svim zemljama članicama koje se to događa i šta još trebamo? Trebamo napokon reformu zaštite podataka i kompletnog tog pravnog okvira. Odavno smo to trebali napraviti. I nas zatim trebamo da bi imali jaču sigurnost IT tehnologije u Europi jedan pravni okvir za europski cloud europski oblak. Zatim, šta trebamo još? Trebamo zaštitu za zviždače kao što je Edward Snowden, koji takve grozne stvari otkrivaju javnosti. I šta još trebamo? Trebamo bilateralno i zapravo jedan multilateralan naš europski sporazum o tome da je zabranjeno špioniranje. Dakle, sve zemlje Europske unije se moraju obvezati da neće provoditi gospodarsku špionažu jedna prema drugoj. I šta nam još treba? Treba nam napokon hrabrosti da provjerimo sve međunarodne sporazume koje smo potpisali i kojima smo pristupili, recimo SWIFT i ostalo. To je sada je apsolutno komisija na redu da analizira sve što smo mi potpisali da izvuče konsekvence iz ovog što mi iz parlamenta zaključujemo. Drage kolegice i kolege, slobodno društvo ćemo prepoznati po tome što je spremno razotkriti svaku povredu temeljnih ljudskih prava. I to bez ikakvih zadrški uvijek do kraja. Hvala vam sada. Prelazimo na

ima puno smisla i mislim da je jako dobro da smo ovu temu ovdje otvorili. Moje uvodno izlaganje je bilo relativno skromno i suho, parno, jer sam samo rekla da nemamo dovoljno dokaza na stolu i nemamo dovoljno činjenica u rukama, nego samo eto informacija iz medija a za mene kao pravnicu je to prilično odlučujući preduvjet kojeg mora biti ispunjena da bismo donosili ili ne bismo donosili nekakve zaključke relevantne. Osim toga sam govorila o nedostatku europskih e, nadležnosti jer to odnosilo, uglavnom spada u nacionalne nadležnosti ovo o čemu pričamo. Međutim, nakon što sam čula sve ove informacije o navodnom novom skandalu u zloporabi podataka od strane američke službe NSA onda to stvarno i kod mene diže jako prag opreznosti i zapravo me poziva na uzbunu jer mi znamo da smo u jednoj vrlo vrućoj fazi pregovora s američkim vlastima o sustavu sigurnih utočišta u kojima smo sad upravo u fazi da dogovaramo izuzeća jer u kojima bi onda američke obavještajne službe mogle koristiti podatke europskih građana Mm, ili pravnih osoba koje sami ili njihovi zastupnici lete u SAD. Dakle, koristiti sve one iz PNR-a, iz evidencije putnika i druge podatke. Mislim da sve ovo što se sad tu događalo neće ta pregovore još olakšati, nego upravo obrnuto. I upravo sad kad trebam postići jednu veliku, visoku stupanj povjerenja. Mi smo eto sad u potpuno novoj različitoj situaciji nakon svih ovih vijesti koje su se tu čule i koje su do nas doprle. Mi naravno želimo čvrsta pravila i čvrste nadležnosti, točno ocrtane, da se zna šta ko smije, pogotovo američka strana, ali želimo vrlo konkretne garancije od američkih vlasti da će pravila biti poštovana i ispunjeni svi uvjeti. Jedna stvar su pisana pravila, a druga stvar je izvršenje egzekucija tih pravila. Prema tome, vraćam se na naše pregovore, oni su vrlo teški, žilavi upravo i sve teže i sljedeći tjedni će trebati biti odlučujući. Mi smo htjeli do kraja svibnja doći do kraja naših pregovora i postići konkretne pismene, pismena pravila kojih ćemo se pridržavati u, kod tretiranja podataka u svim sigurnim utočištima ali htjela sam vas obavijestiti da se ti pregovori nastavljaju i kao i paralelna procedura kon finaliziranju našeg posla na uredbi o zaštiti podataka koju nadamo se da ćemo do lipnja uspjeti usuglasiti i doći do jednog zajedničkog općeg usuglašenog stajališta da to može ići na vijeće. Toliko da vam kažem šta se trenutno događa na području zaštite podataka naših pregovora sa Amerikancima i da vi znate šta radimo u komisiji na tome. Hvala lijepo. Ova rasprava je zatvorena. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda na e, a budući da nam se mijenja povjerenik, odnosno predstavnik komisije, molimo da se to i dogodi, a sada mi nastavljamo s raspravom i riječ dajem izvjestiteljici gospođi Gil. Imate četiri